Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Drage kolegice i kolege, dragi francuski prijatelji. Nakon što smo na zajedničkom sastanku sa prijateljima iz odbora Live, nakon što smo izglasali važne e, važna izvješća. Sad smo opet na sastanku odbora Ekon. Počinjemo sa ponovnom ponovnim konsultiranjem. E, informirani smo da je ko reper postigao e, sporazum u vezi sa MIF 2 Napominjem da smo u prošlom sazivu usvojili e, taj dosje u prvom čitanju. Prošli tjedan <clears throat> smo imali konsolidiran tekst sporazuma između vijeća i parlamenta. Taj smo tekst dostavili i sada ćemo glasati o tome da li se slažemo sa tim postignutim sporazumom. E, prije nego što prijeđemo na glasanje, daću riječ izvjestitelju Pavlu. Hvala lijepa. Sam, sam htio zamoliti kolege da daju podršku ovom izvješću. Tu se radi o kartičnom plaćanju. E, i želim vam jednostavno zahvaliti e, unaprijed na podršci. Hvala lijepa. Prije nego što pređemo na glasanje, pitam da li svi kolegice i kolege imaju kartice za glasanje. Čini se da je to slučaj. Onda ćemo sada provesti, provesti probno glasanje da vidimo da li e, sve funkcionira. Još šest kolega nije glasalo, pet. Sudeći po broju kartica. Još četiri kole, četvero kolega su ubacili karticu, ali nisu glasali. U redu zatvaramo glasanje. Dakle, test je pokazao da je sve u redu, onda sada prelazimo na e, poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Velikom većinom e, usvojeno. Čestitam izvjestitelju. E, glasanje na plenarnoj predviđeno je za travanj. Prelazimo na glasanje o izvješću o e, politici tržašnog natjecanja. Izvjestitelj je kolega Messerschmidt. Da li želite riječ kolega? Biću vrlo kratak. Želim samo zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni koji su e, puno doprinijeli uspjehu ovog e, ovog izvješća e, ja se nadam da ćemo dobiti e, veliku većinu glasova za ovaj za ovo izvješće. Hvala lijepa. Hvala gospodine Messerschmidt. Prelazimo na glasanje. Kompromis A. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 64. Tko je za? Protiv? suzdržan? To ćemo provjeriti elektronički. Dakle, amandman 64, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Mm, to je odbijeno. Prelazimo na kompromis B. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 68 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 70 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 72. Provjera, elektronička provjera za amandman 70. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. To je odbijeno, dakle imao sam pravo, gospođo kolegice. Ovaj predsjedavajući ima soko oko ovo. Dakle, amandman 72, tko je za, protiv, Mislim da je to usvojeno. Ali provjerit ćemo elektronički. Amandman 72. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Opet je predsjedavajući imao, imao pravo. To je usvojeno. Dakle, amandman 74. Tko je za? Protiv? suzdržan. To ćemo provjeriti. 74. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Kompromis C. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis D. Tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se. Amandman 84, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 85, tko je za, protiv, suzdržan, to ćemo provjeriti elektronički, 85. Glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 86 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 87 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 88 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 89 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 90 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 91 tko je za, protiv, suzdržan, Vjerujem da je odbijeno, ali moramo provjeriti. Amandman 91, otvaram glasanje. E, imamo jedan glas previše e, iz, e, od kluba zastupnika SID. Jedan glas previše u redu. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis E. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 97. Tko je za? Protiv? Suzdržan? odbijeno. Amandman F, tko je za? Ispričavam se, kompromis F, tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Ali to možemo rado i provjeriti. Dakle, kompromis F, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 108. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 109. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To ćemo provjeriti. 109. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 110 koji je za, protiv, suzdržan. Usvaja se. Amandman 112 koji je za, protiv, suzdržan. Usvaja se. Amandman 113 koji je za, protiv, suzdržan, nažalost odbijeno. Kompromis G, tko je za? A to, ćemo, to se glasam po dijelovima, najprije prvi dio, a potom drugi. Ko je za prvi dio, neka digne ruku, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržan, to ćemo provjeriti elektronički. Drugi dio, kompromis G. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. To je odbijeno. Prelazimo na amandman 119. Dakle, 119. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 120. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 121. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis H. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 126. Tko je za? protiv, suzdržan. E, smatram da je to odbijeno, ali provjerit ćemo elektronički. 126. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. To je odbijeno. Amandman 127. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 128. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 129. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 132. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 133. Tko je za? Protiv? E, SID je protiv, gleda ko je suzdržan, to ćemo provjeriti elektronički. 133, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 134, tko je za? Protiv? Suzdržan? Mm, provjerit ćemo i to. Elektronički 134. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 135. Ko je za? Protiv? Suzdržan? istom većinom se usvaja. 136 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 137 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 138 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. E, originalni tekst e, e, pasus 10, to je <clears throat> usvojeno. Amandman 139 koji je za, pro, 149 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 140 tko je za, protiv, <clears throat> suzdržan, usvaja se. Kompromis I tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 143. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 144. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis je. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 153. Tko je za, Mogu li vidjeti ruke? Tko je za, tko je protiv? Suzdržan? No, to je odbijeno. Amandman 154. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 155. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 156. Tko je za? Protiv? suzdržan, to ćemo provjeriti elektronički. Provjera 156, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 157. Tko je za? Protiv? Suzdržan? odbijeno 158 koje možemo provjeriti 157 otvaram glasanje jesu li svi glasali zatvaram glasanje usvaja se amandman 158 158 tko je za protiv suzdržan i to ćemo provjeriti elektronički. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 159. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 160. Tko je za? protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 161. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 162. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 163. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 164. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis K. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis L. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 168. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 170 koji je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 171 koji je za, protiv, suzdržan, odbijeno. U redu, to ćemo provjeriti. 171, otvaram glasanje. 171. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je odbijeno. Amandman 173. Tko je za? Protiv? Suzdržan? I to ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 174. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Zeleni izgled nemaju mišljenje. Nitko nije digao ruku. E, to je usvojeno. 175. Tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se amandman 176 koji je za, protiv, suzdržan, to ćemo provjeriti. 176, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je usvojeno, dobro da smo provjerili. 177 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 183 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 184 tko je za, protiv, suzdržan, mislim da je to usvojeno, usvaja se. Amandman 185. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 187. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 188. Ko je za? Protiv? E, protiv suzdržan? Usvaja se. Amandman 189. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 190. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. E, sad sam o originalnom tekstu e, članka 14. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se amandman 191. Tko je za? Protiv? Suzdržan to je odbijeno. Provjerit ćemo 191. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 192. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. 193 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 194 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 195 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 196 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 197 tko je za, protiv, suzdržan, to ćemo provjeriti elektronički, 197, glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 198 tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. Amandman 199 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 200 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 201 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Originalni tekst članka 15 koji je za, koji je protiv, suzdržan. To ćemo provjeriti. Dakle, glasamo o originalnom tekstu članka 15. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. To je usvojeno. Kompromis M. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 206. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 207. Tko je za? Protiv? Suzdržan? E, provjerit ćemo 207. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 208. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 209. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Kompromis N. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 211. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To ćemo provjeriti elektronički. Dakle, amandman 211. Otvaram glasanje. 211. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je odbijeno. dvjesto 212 koje je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 213 koje je za? Protiv? predsjedatelj se ispričava, dakle 214 ko je za, 214 ko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno, mana 215 ko je za, protiv, suzdržan, mm, mislim da je to usvojeno, ali provjerit ćemo 215. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je usvojeno. Amandman 216, tko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. 217, tko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. 218 je krimen kompromisom F. Sada glasamo o originalnom tekstu. Članka 18. Ko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 219. Ko je za, protiv, suzdržan, to ćemo provjeriti Elektronički 219. Otvaram glasanje. Usvaja se 220. E, dva najveća kluba zastupnika su sad digla ruke, prethodno nisu. Dakle, prelazimo na glasanje amandman 220. Ko je za? Protiv? suzdržan, to je odbijeno. Kompromis, to možemo provjeriti ako želite. Amandman 220 se provjerava, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je usvojeno. Kompromis o tu glasamo po dijelovima. Prvi dio. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 225. Tko je za? Protiv? Suzdržan? odbijeno. Možemo to provjeriti. 225. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Jasnom većinom odbijeno. Amandman 226. Koje je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 227. Ko je za? protiv, suzdržan. Prelazimo na amandman 230. 230 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 231 tko je za, protiv, suzdržan, Usvaja se 232. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se 233. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Kompromis P. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 239. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. 239. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 240 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 241 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 242, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis Q, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 247, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se amandman 248, tko je za, protiv, suzdržan, velikom većinom usvojeno 249, tko je za, protiv, suzdržan, još većom većinom usvojeno 250, tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno, 251 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 252 tko je za, protiv, suzdržan, to odbijeno. Kompromis R tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 256. E, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis S, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 259, tko je za, protiv, suzdržan, to ćemo provjeriti, 259, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis T. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 262. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 263. Tko je za? protiv, suzdržan, odbijeno 264 tko je za, protiv, suzdržan. To ćemo provjeriti. E, molim liberale da e, počnu sudjelovati u glasanju, da dižu ruke. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je usvojeno. Prelazimo na 265. Tko je za? Protiv? Suzdržan? I to ćemo provjeriti. 265. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je odbijeno. Amandman 266. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 267. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. Originalni tekst, članak 26. Tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se. Amandman 273, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Originalni tekst, članka 27, tko je za, a najprije provjera za amandman 273, otvaram glasanje. Amandman 273. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je odbijeno. E, originalni tekst članka 27. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Amandman 274. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 275. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis V. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 283, tko je za? E, tu se ne može glasati u bloku. Dakle, 283, 284 za, protiv, e, usvojeno 285 za protiv suzdržani usvojeno 286 za protiv suzdržani usvojeno 287 286 je bilo jasno kladim se sama vama kolega Gigol dakle provjerit ćemo 286 na posebnu šelju kolege Gigol da otvaram glasanje 286. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Dvjesto osamdeset sedam, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Sada ćemo nastaviti normalnim tempom. Kompromis, duplo V. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 28. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. Amandman 29. E, provjera za amandman 28. Otvaram glasanje. 28. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 29. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Istom većinom usvojeno. Dakle, provjerit ćemo i 29. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. U redu, to je odbijeno. Kompromis X. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis Y. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 39. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 40. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 41. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 42. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno originalni tekst uvodna odredba C tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 44 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 45 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis Z tko je za, protiv, Suzdržan? Usvaja se. Amandman 51. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. Kompromis AA. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 55. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se amandman 57 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis AB tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, uvodna odredba 1, originalni tekst tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 2 tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. Amandman 3, tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. Originalni tekst tko je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. Amandman 1, tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. tri originalni tekst koji je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. Broj četiri, originalni tekst koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman četiri, Dakle, amandman četiri. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 5 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 6 tko je za, ispričava se predsjedatelj, glasa se najprije o originalnom tekstu. A sada prelazimo na amandman 6. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržan? odbijeno. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 9 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Ono 11. originalni tekst koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 10 koji je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 11 koji je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman Dakle, originalni tekst u 16 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 12 koji je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 13 koji je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. Amandman 14 koji je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. Amandman 15 koji je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. Amandman 16 koji je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 17 koji je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Originalni tekst, 24 e, tko je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. E, broj 25, originalni tekst koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 18 koji je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. Originalni tekst od 27 do 41 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 19 Tko je za, protiv, suzdržan, to ćemo provjeriti elektronički. Amandman 19, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 20, tko je za? protiv, suzdržan. To ćemo provjeriti elektronički. Dakle, amandman 20, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je odbijeno. Amandman 21, tko je za? protiv, suzdržan, to ćemo također provjeriti. Otvaram glasanje, amandman 21. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Imko stavak 1, e, članak 1. Dakle, članak 1. Ko je za? Protiv? To ćemo provjeriti. Članak 1. Imko. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Imko, članak 2, tko je za? Dakle, od 2 do 19 glasat ćemo u bloku. Dakle, svi osim članka 12. Svi članci osim 12. 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19. Ko je za? Dvanest nisam ni spomenuo kolega Luke. Rekli ste da je 12 izuzet. Dakle, 2, 7, 8, 9, 10 i 12. Tko je za, neka digne ruku. Protiv, suzdržan, to je usvojeno. Članak 15, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 18, 19 u bloku. Tko je za, 18 i 19 tko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. A sada ćemo glasati poimenično o izvješću u cjelini. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. 51 glasa, glasova za, dva protiv i četiri suzdržana. Izvješće je usvojeno. Čestitam izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni. Glasanje o izvješću o Europskoj investicijskoj banci smo odgodili, tako da je e, glasanje ovime završeno. Imaćemo sada pauzu od dvije minute. So, liebe Kolleginnen, liebe U redu, drage kolegice i kolege, prelazimo, nastavljamo sa dnevnim redom, sa točkama 13, 14, 15. To su razrešnice za tri e, e, tijela, EBU, ESMU i Ejopu, Riječ dajem izvjestitelju. To znači, ja nastavljam govoriti. Dakle, smijelim vas zamoliti, e, nastavljamo sa sastankom, nadam se da vas ne uznemiravam previše prekidajući vaše razgovore. Dakle, što se tiče razrješnice ove tri agencije, radi se o tome da mi dajemo mišljenje E, nadležni odbor je e, odbor za e, kontrolu proračuna. Zahvaljujem kolegicama i kolegama na brojnim amandmanima. Dobili smo 26 za EBU, 26, 32 za ESMU i 25 za IOPU. U načelu se tu radi o tri <clears throat> teme. <clears throat> Dakle, ja sam tu e, zapisao neke e, napomene u svom tekstu o prioritetnim zadaćama e, i o modelu financiranja ove tri agencije. Uz to u okviru različnice za EBU se upućuje na posebno izvješće broj 5 revizorskog suda <clears throat> u, o ulozi EBE e, u okviru Europske bankovne unije. U svakom slučaju između e, ove tri da li e, kolege iz SID-a mogu nastaviti sa razgovorima van dvorane. Dakle, postoje zajedničke, zajednički nazivnik između svih uloženih amandmana, bez obzira na eh, to iz kojeg su kluba zastupnika, eh, uloga eh, uloga ove ovih agencija je naravno važna, međutim važno je da oni ne nadilaze zadaće kojim je zakonodavac povjerio to znači s jedne strane naravno da im e, su potrebna odgovarajuća financijska sredstva, ali to ne može biti bjanko e, dopuštenje da, da šire svoj e, djelokrug rada i pritom e, traže e, veća sredstva. To također ne može biti u našem interesu i zato je trebalo naći jedan razuman kompromis. E, uloženo je nekoliko amandmana što se tiče model financiranja ovih agencija. Mislim da je razumno da i u okviru aktivnosti komisije <clears throat> da se razmisli o strukturi financiranja ove tri agencije, hoće li to ići iz proračuna ili će 100% E, se njihov rad financirati iz naknada korisnika njihovih usluga, o tome treba razmisliti. U svakom slučaju e, trebamo o tom problemu razmisliti i tu će isto tako e, je bilo potrebno naći kompromis. U svakom slučaju postoje i slične ideje u amandmanima iz različitih e, klubova zastupnika, zato smo mogli i naći kompromise. Ja sam tu razradio neke prve prijedloge kao izvjestitelj. E, imamo i amandmane upravo u području zaštite potrošača gdje se traži aktivnija uloga ovih agencija ja smatram, ja vrlo kritički gledam na te amandmane, e, jer e, smatram da su ove agencije nadležne samo za nadzor, ali to je e, stvar jednog procesa iznalaženja odluke između vijeća i parlamenta. U svakom slučaju e, e, radi se na e, sastavljanju jednog single rule booka u vezi sa zadaćama koje je zakonodavac do sada namijenio ovim agencijama. Dakle, toliko od mene. Želim zahvaliti kolegicama i kolegama na brojnim amandmanima koje su uložili. Ja se nadam da ćemo uspjeti e, postići razumne kompromise, u drugom krugu e, se nadam da će e, ti naši amandmani biti prihvaćeni na odboru za kontrolu proračuna jer to je nadležan odbor, mi samo dajemo mišljenje. A sada riječ dajem izvjestiteljima u sjeni, a potom kolegicama i kolegama koje se jave za riječ. Najprije u ime E, kluba zastupnika SID, kolega Ole Ludvigson. Izvoli Ole. Hvala. Zahvaliti svima na izvrsnoj suradnji i uvjeren sam da idemo u pravom smjeru. Ako govorimo o ocjeni revizorskog suda ove tri agencije, one su imale neke nepravilnosti u obračunima ja ne vidim razloga da dovodimo u pitanje tu ocjenu jer su sada dodijelimo razrešnicu. Ako sada pogledamo nacrt mišljenja izvjestitelja i ako pogledamo predloge amandmana, trebamo tu naći neku ravnotežu. neke, s jedne strane Naravno da nadležno tijelo ne smije djelovati izvan okvira svog mandata. Također, važno je naglasiti da e, nadzorna tijela trebaju u potpunosti iskoristiti svoje mandate i također raspolagati potrebnim resursima za svoje djelovanje. Kada je riječ u izvješću o EBA, Revizorski sud je otvrdio da E, tom tijelu nisu stavljene na raspolaganje dovoljni resursi za izvršenje mandata. Mi trebamo to primijetiti i to ne vrijedi samo za EVA nego i za sve tri agencije koje nisu jednostavno bile dovoljno financirane. A to nije dopustivo. Razmatrana su i pitanja koja su povezana sa potrošačima i tu ova nadzorna tijela mogu poduzeti više mjera po pitanju zaštite potrošača to očekujem s nestrpljenjem, a također iščekujem i dalji rad na ovom procesu i nadam se da ćemo iznaći razumne kompromise jer su one na dohvatu ruke i želim zahvaliti svima na izvršnoj suradnji do sada i siguran sam da ćemo uspješno ovaj proces privesti kraju. Hvala lijepa, riječ ima profesor dr. Luke. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Mm, želim vam zahvaliti na odrađenom poslu. Biću vrlo kratak. E, najprije što se tiče općih napomena u vezi sa ovim nadzornim tijelima, mi e, smatramo važnim da se tu naglasi da ta nadzorna, da su ta nadzorna tijela stvorena kako bi se koordinirao rad nacionalnih nadzornih tijela, dakle da se mora poštivati načelo subsidijarnosti. E, u tom smislu e, formulacija u kompromisu A e, bi trebala biti malo izmijenjena. Mislim da bi se E, tu da se ne bi trebalo govoriti o e, suštinskoj funkciji nego o koordinirajućoj funkciji ovih nadzornih tijela. U drugoj točki vašeg teksta e, važno nam je da se da, da te agencije posluju štedljivo, to znači da se najprije iskoriste sredstva koja, koja stoje na slaganju na nacionalnoj razini i zato smatramo vrlo ispravnim da se u izvješću traži da se nadzorna tijela strogo koncentriraju samo na zadaće koje im je povjerio zakonodavac i da se ne bave ničim izvan toga. Međutim, skeptični smo što se tiče onih formulacija koje se odnose na to da se već u prvoj fazi postojanja ovih e, nadzornih tijela e, ustanovilo pomanjkanje financijskih sredstava. Zato bismo e, mi tu pozdravili suzdržaniju formulaciju, odnosno E, ako bi se moglo izbaciti prvi dio rečenice u kompromisu B. Što se tiče modela financiranja u vašoj točki 3, mi smatramo važno da se to u izvješću spomene, međutim smatramo da e, ne bi trebalo doći do financiranja iz jedne e, posebne proračunske stavke iz sredstava Europske unije E, nego bi oni sudionici koji su predmet ovog nadzora e, trebali e, plaćati naknade. Dakle, mi plediramo za jednu formulaciju gdje se govori o ili ili. Dakle, da mi se zalažemo za e, to da se da e, njihovo poslovanje financiraju oni koji su i uzrok osnivanja ovih nadzornih tijela. E, mislim da ne bismo trebali e, pokušati stvarati zakonodavstvo pomoću ovih nadzornih tijela. Tu se potpuno slažem sa vama izvjestitelju. E, hvala sljedeći govornik gospodin Torvalds. Hvala lijepa. Mi smo već jednom prilično iscrpno razgovarali o ovim razrežnicama, odnosno o ovom izvješću i zato ću sada pokušati e, govoriti na njemačkom. E, nije se tu mnogo promijenilo. Ja sam uložio neke amandmane i vjerujem da su amandmani koje sam uložio prilično liberalni i zato vjerujem da ćemo moći naći kompromise i da ćemo tu moći ostvariti napredak. Da ne bih previše opteretio prevoditelje. Mislim da bih sada trebao završiti sa ovim svojim vježbanjem njemačkog jezika. Hvala lijepa. Kolega Luke je barem nešto od ovoga što sam rekao shvatio, a to je već prilično dobro. Hvala. Hvala lijepa. Kao netko ko dolazi iz južnog dijela Njemačke, želim reći da sam vas i ja razumio. Ja sam kolegi Torvalcu e, Torveca ohrabrio da dalje govori njemački, mislim da je njegov njemački jako dobar i da treba i dalje e, vježbati njemački. U ime kluba zastupnika GUE e, gospodin Carthy. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, zahvaljujući vašim e, naporima oko ovih e, razrešnica, odnosno oko ovog, ovih izvješća, e, možemo reći niz pozitivnih stvari, e, dakle fundamentalna pitanja što se tiče toga kako ova nadzorna tijela funkcioniraju. Po našem mišljenju te agencije ne postoje radi potreba mm, naših građana Dakle, gledajući ova izvješća u kontekstu tih pitanja mislim da se trebamo pozabaviti i realno postojećim demokratskim deficitom e, jer se načelo subsidijarnosti podriva e, time što su osnovana ova nadzorna tijela a građani zemalja članica apsolutno e, nemaju nikakvog utjecaja na to, odnosno e, nisu uključeni u sve to skupa. Hvala lijepa, kolega ima riječ. Ja, zunächst mal U redu. Dakle, mi što se tiče ovog izvješća i predloženih kompromisa se općenito rečeno slažemo, odnosno pozdravljamo to. Ono što još želim reći je da e, po našem mišljenju mi kao parlament naravno e, imamo i e, da smo od, usvojili i kao zadaću ovih agencija i zaštitu potrošača. E, smjernice su dio e, postojeće uredbe o snutku ove tri agencije i upravo u slučaju EIOPE je sada upitno zašto e, kritiziramo sada EIOPU što su se time bavili jer e, pravni okvir za te agencije bio je u tome da vijeće nije bilo u stanju odraditi taj posao i zato su ove agencije tijekom nekoliko godina e, nisu imali druge detaljne zadaće u okviru e, europskog zakonodavstva. <clears throat> Dakle, i kako ima smisla da nadzorna tijela na nacionalnoj razini e, koja ova nadzorna tijela treba e, koordinirati da e, dakle ta nadzorna tijela na nacionalnoj razini razmisle o svojim zadaćama. U svakom slučaju tamo gdje nadzorna tijela vide probleme koji nadilaze nacionalnu razinu, koji su preko graničnog karaktera smatramo da je u redu da se osnivaju agencije koje to e, koordiniraju. E, ka, e, međutim to postaje neugodno onda kada se ste, stekne dojam da se preko sitno pisanog teksta pokušava baviti e, strukturnom politikom. Dakle, općenito reći da sad ove agencije treba e, voditi na kratkom e, na kratkoj uzici mislimo da nije u redu. Mi, se, mi smo mišljenja da u području zaštite potrošača ove agencije trebaju biti proaktivne e, ali e, u osnovnim crtavama što se tiče modela financiranja i tako dalje mi se slažemo sa ovim što je predložio iz, izvjestitelj. E, mi se pitamo da li je netko od, od onih koji predlažu da te agencije moraju biti financirane sa manje sredstava, da li su ti ljudi posjetili te agencije i, i kad e, vidjeli kako se tamo radi, zanimljivo je Zanimljivo bi bilo znati kako ti ljudi to zamišljaju, kako bi te agencije trebale e, funkcionirati sa još manje sredstava nego što već imaju. Jer e, vijeće i dalje odbija dati neophodna sredstva ovim agencijama što ima za rezultat da ESMA nije uspjela ispuniti povjerene zadaće. Dakle, e, tu se zapravo dolazi do kršenja zakona jer e, agencija objektivno ne može ispuniti zadaće koje su joj međutim povjerene. E, bilo je više pokušaja da se e, agencijama da e, veća financijska sredstva, međutim barem za ESMU nije moguće, ali i za ove druge dvije agencije to vrijedi, nemoguće je da obave veće zadaće uz manja financijska sredstva. Hvala lijepa, da li netko od drugih kolega želi riječ? Eliza, izvoli. Htjela sam samo istaknuti neka pitanja koja su već spomenule kolege koji su uzeli riječ prije mene, a naročito ono što su rekli kolega Ludvig i kolega Gigold. Ova tijela, ove agencije, Mm, trebaju blokirati neke proračune. Znamo da njihovi proračuni traju godinama i znamo da je došlo do nagomilavanja neučinkovitih mjera, kao što se vrlo često i događa, što i navodimo u našim analizama. Međutim, moramo znati jedno. Ove agencije su nastale tek prije nekoliko godina i sada tek počinju sa svojim radom, a od njih se zahtjeva da, se, daju visoko kvalitetne tehničke odgovore na veliki obim zakonodavstva koje nije postojalo prije. Mi smo mnogo toga učinili i posjećam na ono što je govorio prethodni predsjednik odbora Ekon, odnosno s njime smo nastojali mm, izračunati koliko je dokumenata objavljeno nedavno, a to je ogromna količina. Dakle, ova tijela, ove agencije su vrlo mlade i osnove ih je možda i sam parlament i one sada zaprimaju zahtjeve i naloge u kojima se traže informacije, a to podrazumijeva ogromnu odgovornost i time se nastoji popuniti one rupe koje su nastale u prošlosti. Dakle, ako budemo sada rekli da im želimo ograničiti proračun, e, to neće donijeti rezultate, jer ako budemo tako postupili imat ćemo negativne posljedice i zapravo ćemo diskreditirati sve ono što smo do sada učinili, zato ćemo rezati sredstva kojima raspolažu ove agencije. To je moja prva napomena. Druga napomena odnosi se na cilj ovog zakonodavstva koji je postoji, a sada ga treba na odgovarajući način primijeniti, a treba osim toga treba postojati i sklad, usklađenost sa unutarnjim tržištem. Mi smo poduzeli sve moguće napore kako bismo izradili horizontalno zakonodavstvo za domaće tržište, a sada trebamo dati ovim tijelima sredstva koja bi im pomogla da razviju odgovarajuće mjere. I naravno trebamo im dati i odgovarajuća financijska sredstva. A također im omogućiti da se iz drugih izvora financiraju. Znamo svi da postoje određena ograničenja i kada je riječ o nadzoru ovih tijela postoje ograničenja i u smislu financiranja. Naravno, to potpuno razumijem. Ja ne pozivam na izdvajanje dodatnih sredstava, ali svi trebaju biti svjesni do da ćemo udariti u zid u određenom trenutku ako budemo tražili od tih tijela da više rade, ali sa manjim sredstvima na raspolaganju. Sve to treba uzeti u obzir i na to sam htjela skrenuti vašu pažnju. Znam e, da nisam rekla ništa novo, ni ništa posebno, to ste već rekli, to su rekli i kolege u svojim prethodnim izlaganjima, no nalazimo se gotovo u kriznoj situaciji i trebamo zaštititi djelovanje ovih novo nastalih tijela. Mi smo ih doveli u tu situaciju u kojoj moraju donijeti rezultate zbog kojih su ta tijela osnovana. Hvala lijepa. Nitko se dalje nije javio za riječ. Nisu nazočni ni predstavnici ovih agencija. E, sad ponovo uzimam riječ kao izvjestitelj. Želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u raspravi. Mi smo sada e, nalazimo u fazi dakle razrešnica. E, ne radi se o tome da mi sad formuliramo e, koje su zadaće ovih agencija ili koji treba biti model njihovog financiranja. Dakle, mi tu ne moramo sada odlučiti, e, e, ne moramo se odlučiti za ovaj ili onaj model. Ja sam to samo naveo u svojim napomenama kao popratne napomene. Dakle, Situacija je nezgodna, e, agencije bi sad praktički same trebale financirati svoj rad. E, mi dakle na neki način kao zakonodavac smo osnovali te agencije, povjerili im neke zadaće, a sada na njih prebacujemo lopticu da si same osiguraju financijska sredstva potrebna za njihovo funkcioniranje. E, međutim, o tome se može raspravljati u drugom okviru, a ne u okviru e, izvješća o razrešnicama. E, sve će se to moći razriješiti u okviru demokratskih e, procesa i ja sam e, posjetio je u Frankfurtu e, i nisam se samo bavio razgledavanjem grada, doduše Eopa je smještena u takvom neboderu da se iz njega jako lijepo može gledati na Frankfurt, ali e, to samo usput. U svakom slučaju postoje e, dva osnova na, na temelju kojih ove agencije funkcioniraju. Mislim da, je, da su to teme koje se mogu spomenuti u okviru izvješća o razrešnici. Upravo kada se u okviru smjernica govori o stvarima koje se još nalaze zapravo u jednom zakonodavnom procesu. Pritom ne mislim na kolegu Langena. ali naravno da ne možemo dopustiti da i opa e, unaprijed određuje stvari kojima se zakonodavac zapravo još uvijek bavi. Zato sam smatrao da to treba spomenuti u ovom izvješću ili kad je riječ o ESMI, e, ESMA također tu određuje e, neke smjernice za nacionalna nadzorna tijela e, i sve se to e, nalazi na internet stranici ESME. Sve to izgleda nevino, ali zapravo se može postaviti pitanje u kojoj mjeri je to pokriveno e, zadaćama koje je e, ESMI namijenio zakonodavac. Dakle, koliko daleko idu te smjernice i koliko toga obuhvaćaju. E, mi gotovo svakog tjedna slušamo žalopojke iz ESME koji se bave provedbom mifida i drugih e, e, stvari e, gdje postoji dovoljna pravna osnov, dovoljni pravni osnov za tu njihovu djelatnost u vezi sa EBOM također u okviru bankovne unije EBA je dakle e, nadzorno tijelo koje nadzire nadzorna tijela na nacionalnoj razini. Dakle, pitanje je ko zapravo definira sad tu pravila, da li EBA ili Europska središnja banka e, unutar eurozone. Dakle, opet se tu radi o single rule book to, taj problem nije trivialan i e, to ne može na kraju značiti, barem sam ja u to uvjeren, da sad možemo dopustiti da dođe do e, jednog e, natjecanja između EBE i središnje, Evropske središnje banke oko toga tko je za što nadležan i tko o čemu odlučuje. Dakle, e, zato sam to htio spomenuti u izvješću o razrešnicama, iako ćemo sva ta pitanja morati riješiti u okviru drugih izvješća i a ne u okviru izvješća o razrešnici. Dakle, ja sam prijedloge kompromisa e, dostavio kolegicama i kolegama iz svih klubova zastupnika. Mi smo započeli sa razgovorima. Ja se nadam da će nam uspjeti postići konsenzus. Mi smo na odboru Ekon e, e, uspješni u onoj mjeri u kojoj smo e, uspješni, jedinstveni, odnosno u kojoj mjeri se uspijemo složiti. E, u svakom slučaju želim zahvaliti svim kolegama. E, na odboru ćemo glasati 23. i 24. veljače, a na odboru za kontrolu proračuna 24. ožujka. E, na plenarnoj sjednici ćemo glasati E, na plenarnoj na drugoj plenarnoj u travnju. Time e, smo završili sa tom točkom dnevnog reda i sada gledam da li je naš gost već ovdje koji je trebao doći u vezi sa točkom e, dnevnog reda 16 o e, dijalogu o financijskim tržištima između Europske unije i SAD-a. Ako e, gost još nije došao, onda ćemo e, napraviti malu pauzu od minute dvije dok gost ne dođe. Thank you very much indeed. We could move on to the next item of the agenda, uh, a debrief. Prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu. Ovdje je Olivia Dersan, zamjenik glavnog ravnatelja iz Europske komisije koji će svim članovima govoriti o povratnom izvješću, o nedavnom dijalogu Europske unije i SAD-a o uređenju financijskih tržišta koji je održan u Washingtonu 12. siječnja ove godine. Imat ćemo i razmjenu informacija o, o raznim odredbama i također o suradnji između SAD-a i EU-a u usvajanju čvrstih standarda i na području uređenja financijskih tržišta i nakon njegovog uvodnog izlaganja imat ćemo i postavljanje pitanja prema sustavu HDI. Dakle, pozdravljamo našeg gosta i odmah mu dajemo riječ. Hvala svima, ispričavam se. Malo sam zakasnio jer se nisam mogao snaći ovdje u hodnicima parlamenta. Hvala na ovom pozivu na debriefing koji se odigrava dva puta godišnje o, dijalogu Europske unije i SAD-a. Posljednji dijalog se odigrao prije e, nekoliko tjedana, odnosno 12.1.2015. godine, a prethodni se odigrao u Briselu prošlog srpnja. Nakon dijaloga je objavljena izjava 15. siječnja koja je koliko znam stavljena na raspolaganje parlamentu. Sastanci su bili vrlo konstruktivni i održani u konstruktivnom ozračju. Naravno, dijalogom je prevladavala e, rasprava o gledingu za izvedenice, što se dobro odvija, ali vratit ću se na to kada dođem do te točke u svojem izlaganju. Imali smo izaslanstvo iz svih glavnih agencija SAD-a koje je bilo vrlo naošareno. Imali smo e, razne agencije koje su bile zastupljene. Između ostalog to su bili i kolege iz Ministarstva financija SAD-a. Evo, Daću vam e, jedan kratak pregled, vrlo precizan pregled dijaloga, a onda ako budete željeli mogu o tome i detaljnije. Najvažniji dio rasprave se usredotočen na režim e, jednakosti i derivata. Kao što znate, raspravljamo o tome sa SAD-om otprilike 18 mjeseci a pregovori su zastali pod predsjedavanjem prethodnog predsjednika CFTC-a gospodina Gensora. Zatim je došlo do jednog prijelaznog razdoblja sa novim predsjednikom i sada imamo novog predsjednika Tema Mesida u, koji je na tom mjestu od srpnja. Nismo došli do faze u pregovorima gdje bismo mogli pomisliti da postoje preduvjeti za proglašavanje ekvivalentnosti. Ja ću ponovno otići u SAD idućeg tjedna i tada ćemo možda imati konačne pregovore o tome. Američka strana je predložila registraciju, nisu odbacili registraciju europskih CCP-a u SAD-u, međutim to za sada nije u moguće u okviru e, zakona Dodd-Frank, ali e, Pomijenili su e, zamjensko predržavanje za veliki broj zahtjeva i sada raspravljamo o detaljima s njima i također američka strana je imala pitanja koja će biti upućena nadzornim tijelima, ne subjektima na tržištu. Evo, to je za sada stanje stvari, pregovori se dobro odvijaju i blizu smo sporazuma. Nakon što dogovorimo sve parametre, naravno ESMA će morati preuzeti glavnu ulogu u pregovorima o okviru suradnje između nadzornih tijela, zato jer smatramo da je važno da se suradnja temelji na ključnim načelima koja će biti spomenuta u odluci o ekvivalentnosti. Ta rasprava je još uvijek u tijeku Imao sam također i sastanke s stručnjacima dan nakon, naročito sa CFTC-om, a vjerojatno je da ćemo i idućeg tjedna imati i dalje razgovore, budući da smo ovoga tjedna primili nov dopis od njih koji ohrabruje, ali ipak iziskuje daljnju detaljniju raspravu i razmatranje. Evo, da nastavim sa sadržajem razgovora prema e, redoslijedu važnosti, ako želite. Dakle, e, u drugom dijelu pregovora bavili smo se mjerilima gdje je europska strana e, ocrtala stanje zakonodavnog procesa sa suzakonodavcima i također je naznačila razloge zašto je komisija donijela nacrt zakonodavnog akta o mjerilima i naravno Postavljeno je pitanje što SAD namjerava učiniti kako bi u svoje zakonodavstvo ugradilo odgovarajuća načela. Odgovor nije bio jasan, tako da tu nastavljamo razgovore kako bismo prepoznali namjerava li američka strana usvojiti novo zakonodavstvo kako ne bi omogućila samo, samo uređenje sektoru kao što je to bio slučaj do sada. Zatim e, provedba pravila Volker. E, o tome nas je izvijestila američka strana. I mi smo ih izvijestili o točki do koje je sjedio dijalog u komisiji i u vijeću. SAD se nada da će e, provesti Fokerovo pravilo do e, srpnja ove godine. Fed sada e, razmatra moguću ekstrateritorijalne implikacije provedbe pravila Folker i naravno nastoji ublažiti posljedice takvih ekstrateritorijalnih posljedica. Kada je riječ o sekuritizaciji, mi smo objasnili zašto smatramo da postoji potreba za oživljavanjem e, kvalitetnih e, tržišta sekuritizacije u Europi kako bismo diverzificirali financiranje gospodarstva, e, naročito kako bismo nadvladali problem lošeg financiranja banaka i također smo objasnili vezu te inicijative sa potrebom za pokretanjem e, rasta Europi i tražili smo potporu SAD-a u međunarodnim forumima u postizanju ovog cilja. Moram reći da su Fed i Ministarstvo financija na to reagirali drugačije. E, Fed je bio dosta nesklon bilo kakvoj inicijativi na tom području na međunarodnoj razini, zato jer e, kao prvo u SAD-u ne prepoznaje nikakve probleme i zbog toga ne žele promicati nikakav međunarodni okvir za sekuritizaciju, naročito ako bi onda oni sami morali dati svoj pečat tome ili bilo kakvoj vrsti visokokvalitetne sekuritizacije. Dakle, oni su zauzeli defanzivno stajalište. Naš je dojam bio, međutim, da je Ministarstvo financija pokazalo više razumijevanja i da uviđa da bi to bilo korisno za pokretanje rasta Europi, a naravno sa makroekonomskog gospodar stajališta pokretanje rasta Europi je svakako u interesu SAD-a. Zametili smo dobru suradnju na području osiguranja. Obje strane su se obvezale da će privesti kraju sporazuma o mm, uklanjanju kolaterala za reosiguranje. Sa američke strane, e, odnosno sa naše strane, trebali bismo dobiti mandat za pregovore od vijeća Američkoj strani ne treba formalni mandat, ali oni trebaju izvijestiti e, svoje zakonodavce i razmotriti usklađenost sa zakonom Dodd-Frank. Komisija ako dobije mandat za pregovore smatra da bi mogla pokrenuti pregovore u svibnju ove godine. Također smo ostvarili dobar napredak u reviziji, odnosno u vezi između eh, relevantnih služba komisije PCOB-a koje su izvrsne, a postoje još bolje. PCAOB je u svojoj izjavi obnovio obvezu da će unaprijediti suradnju između SAD-a i Europske unije o reviziji koja će se temeljiti na međusobnom povjerenju koje ako se ostvari on će svakako donijeti poželjne pomake u prekoatlantskoj suradnji. Trebamo spomenuti da smo morali recimo to tako, pretrpjeti 20 minuta objašnjenja o tome e, koliko su sretni da se pridržavamo okvira iz vazila i također e, o onome što Europska unija namirava učiniti kako bi e, popravila svoje dosadašnje uspjehe ili neuspjeh o tome. Mi smo odgovorili na to tvrdnjom da e, razlika između naših e, regulativa mm, se temelji upravo na onome što nije revidirano u Bazelu. I mm, u sljedeća revizija i ako se revizija uključi u pravni okvir, ta će razlika biti uklonjena. A što se ostaloga tiče, su zakonodavci su odlučili da trebaju u, u vrlo maloj mjeri izmijeniti zahtjeve iz Bazela i to su odlučili iz utemeljenih razloga i također u svrhu zaštite suverenosti su zakonodavaca u Europi, a što je e, slično onome što bi u SAD-u trebali učiniti ako bi htjeli nastaviti s ovim procesom. Na kraju smo um, raspravljali spašavanju drugih financijskih e, institucija, što je jedan od prioriteta. Mi smo izrazili spremnost komisije e, da se izradi e, formalni prijedlog za CCP ove, ove godine odnosno za središnje e, druge ugovorne strane i to je sada još uvijek predmetom rasprave o komisiji i kolegi još za sada nije zauzao stav o tome. Prijedlog o e, sanaciji drugih nebankovnih financijskih institucija će uslijediti e, kasnije ove godine. I na kraju raspravljali smo o telaku Američka strana nas je izvijestila da namjerava provesti taj e, sporazum i vjerojatno na supraekvivalentan način i također su e, se, e, su se interesirali za namjere Europske unije u tom smislu. Mi smo im rekli da E, se mi nalazimo u drugačijoj situaciji nego SAD jer Europska unija ima MRL za razliku od e, SAD-a, a mi smatramo upravo da je taj okvir nešto što odgovara potrebama i e, Htjeli bismo, htjeli bismo da se telak u manjoj mjeri izmjeni i dopuni kako bi bio kompatibilniji sa MRL-om, ne manje strog nego kompatibilniji tako da mm, banke ne budu izloženi dvostrukim standardima, da budu prisiljene udovoljavati objema. I na kraju ćemo eh, čekati posljednje eh, podršavanje u FSB-u nakon koje je dakle i tražit ćemo i izmjenu CR-a kako bismo mogli eh, provesti te lak. Evo, to je bio kratak pregled naših pregovora. Ako imate bilo kakvih pitanja, rado ću odgovoriti na njih. Hvala. Otvaram raspravu. u prvima riječ gospodin Lamasol. Hvala gospodine predsjedavajući. I hvala vama. Zahvaljujem također kolegama na ovom na ovoj razmjeni mišljenja. Imam jedno pitanje koje je opće prirode. Komisija, e, posebno u prethodnom sastavu, povjerenik Barnier, a vi ste imali ključnu ulogu u suradnji s njime, izradio je jednu tablicu koja daje pregled svih tekstova koje je inicirala komisija, gdje se precizno navodi stanje postupka usvajanja od strane zakonodavnih tijela, a to je proizlazilo iz odluka G20 nakon krize i kraha Lehman Brothersa. Što se tiče američke strane, osnovni tekst je zakon Dodd-Frank. To je vrlo dugačak zakonski tekst, vrlo složen, nemoguć za dešifriranje s ove strane Atlantika, osim možda kada je riječ o stručnjacima komisije. Moje bi pitanje bilo sljedeće. Sada, nekoliko godina kasnije, možemo li imati precizniju predođbu o tome što se stvarno dogodilo u SAD-u nakon donošenja zakona Dodd-Frank? Jer u trenutku kada je taj zakon donesen, opći je dojam bio da će sve ovisiti o tome koji će biti uvjeti primjene, kakvi će biti provedbeni zakonski propisi i kako će se e, postaviti tijelo za nadzor u provedbi tog zakona. Zanima me može li se sada steći predođba o tome kakva je situacija u SAD-u u pravnom smislu u ovom trenutku i možemo li reći da su oni odradili glavni dio svog domaćeg rada e, koji prema preporukama G20 i zatim u stajalištima koja smo mi zauzeli u našim tekstovima, a i oni sa svoje strane, postoji li više sličnosti nego razlika i postoje li neke razlike koje ometaju rad. Hvala gospodine Lamasur. Sada dajem riječ gospođi Ferreira, koja je koordinatorica. Hvala. E, e, Hvala i ja želim zahvaliti govorniku na uvodnom izlaganju. Učinilo mi se doista važnim ovo što smo čuli. gospodina Olivera Gasensa bih zamolila odmah da nam pruži dodatne informacije o nekim određenim aspektima. Naime, ovi bilateralni pregovori koji su se odvijali kroz ovo vremensko razdoblje pokazuju da e, se mi ipak približavamo, no ipak unatoč tome postoje razlike na financijskim tržištima sa naše dvije strane Atlantika. I sada pitam se ovaj materijal kojim raspolažemo, koristili se komisija njime u okviru TTIP-a? Informacije koje proizlaze iz e, ovih složenih, teških bilateralnih proračuna, e, pregovora kako se koriste u jednom širom okviru poput TTIP-a i kako novi financijski aspekti idu u korak sa drugim sektorima, recimo energetikom, istraživanjem, razvojem, poljoprivredom, dakle kako se sa, sva saznanja uklapaju u cjelokupni okvir. I mm, još nešto, kada komisija sudjeluje u ovim susretima, u ovim razgovorima, ima li ona već na raspolaganju neku granicu, odnosno zna li koje ustupke može učiniti? Dobivate li takav mandat kada počinjete s pregovorima? I još nešto, koja veza postoji između vas i vaših kolega u komisiji koji rade na TTIP-u? Drugim riječima, Zanima me koja je strategija Europske unije na ovom području. Naravno, ne moramo doći do zaključka da trebamo zaštititi ovaj sektor od bilo kojih drugih pregovora koje bi e, druga strana mogla koristiti za pokretanje još daljnjih pregovora, nego me zanima e, kako se ove informacije mogu iskoristiti na odgovarajući način, naravno u mjeri u kojoj možete o tome govoriti. Hvala, gospođa Thank you. Hvala, ja bih također zahvalila predstavniku komisije na informacijama. Imam jedno pitanje vezano uz indekse. Iznenadilo me kada ste rekli da govorite, kada ste spomenuli da je bilo nekih poteškoća u pregovorima s trećim zemljama i da je rečeno da nema namjera da se donesu zakonski propisi u SAD-u. Međutim, odgovor nije bio potpunosti jasan. Ja sam razgovarala s velikim brojem organizacija kao izvjestiteljica i oni su mi jasno, jasno su mi rekli da ne namjeravaju e, izići s zakonskim prijedlozima koji su ekvivalentni našima. Možete li nešto više reći o razgovorima koje ste imali na tu temu? Hvala. Ima li još javljanja za riječ? E, Želi li netko postaviti pitanje? Izvolite. Hvala, ja želim zahvaliti predstavniku komisije na dolasku na sastanak. Mi razgovaramo trenutno o novim propisima vezano uz korištenje kolaterala u financijskom sustavu. E, jeste li već formalno ili neformalno raspravljali o tome sa američkom stranom, kako oni gledaju na to. E, još uvijek se razmišlja o standardima za otpis, djelomični otpis dugova. Hoće li se to razmotriti nakon što Evropska unija donese svoje propise ili se već raspravlja o tome da se vidi na koji način se to može učiniti, e, kako se to može učiniti usklađenijim. E, ja nisam čuo uvodno izlaganje, imam samo kratko pitanje. Nadovezujem se na ovo što je rekla kolegica Van Hojzen. Kako stvari stvoje sa Emirom? Tu postoji jedan niz otvorenih pitanja i zanima me vaša procjena da li će u drugoj polovici mandata Obamine administracije sa izmijenjenim odnosima e, u Kongresu i Senatu, da li će se moći postići dogovor o tome? Hvala, imamo još jedno pitanje vezano je uključivanje financijskih usluga u pregovore o TTIP-u. E, zanima me, želi li zamjenik ravnatelja glavne uprave komentirati o tome je li moguće uključiti financijske usluge u te pregovore u slučaju da to nije slučaj, nadam se da neće biti. Pitanje je hoće li FM biti druga najbolja opcija. E, Hvala, dajem riječ gospodinu Hvala, odgovorit ću na, kolegi, na pitanje gospodina Lamasura. Jasno je da smo od samoga početka imali drugačiji pristup u odnosu na Amerikance. Amerikanci su se odlučili za uspostavu jednog okvira. Prednost je bila da se da je jasnija opća slika i onda da se popunjavaju praznine. Mi smo išli drugačijim putem, mi smo osvajali jedan zakonski tekst za drugim, to je i više u skladu sa našom pravnom tradicijom, tako da dugo nije bilo jasno dokle smo došli. Pristupi su naprosto bili bitno drugačiji. S jedne donekle to još uvijek vrijedi, ne samo na američkoj strani, kao što i sami znate, mi imamo na stotine akata, provedbenih akata koje treba donijeti koji su tehničke prirode i za e, neke od njih dok se ne donesu zapravo možemo reći da se u praksi zakonodavstvo ne može provoditi. Tako da mi u manjoj mjeri imamo sličan problem kao i Amerikanci i oni imaju slične probleme kao mi jer zbog našeg ustavnog ustroja mi imamo visoku razinu specifikacije normi u e, tekstu razine prvog i drugog stupnja, a Amerikanci, budući da vrlo često imaju nadzorna tijela na federalnoj razini, imaju vrlo često običaj da prenose ovlasti na niže instance. Mi imamo 28 nadzornih tijela koje se bave primjenom zakonskih tekstova, tako da je stupanj normizacije mnogo veći. To ima svoje prednosti, ali i nedostatke i to utječe na tempo našeg zajedničkog rada. Općenito se može reći kada je riječ o derivatima da su Amerikanci već dugo napredniji od nas, kod nas bi to bi ekvivalent bio Emir, međutim mi smo uhvatili korak s njima i to je ujedno odgovor kolegi Lundgenu, kolegi Langeu. Što se tiče bankarskog sustava, možemo reći istu stvar. S obzirom da nisu išli kroz zakonodavni postupak, krenuli su mnogo kasnije, jer nisu morali e, provoditi raspravu za CD4. Tako da su oni e, gotovo istovremeno kao i mi e, proveli sporazume iz odbora iz Bazela, premda su oni nešto bliže tumačenju iz Bazela i to zato što Amerikanci e, Bazel 3 primjenjuju na 19 banaka, a mi smo se odlučili da to primijenimo na 8000 europskih banaka, pa smo morali unijeti neke prilagodbe kako bismo uzeli u obzir specifičnosti naših banaka. E, pitanje je bilo o sličnostima i razlikama u pristupu. To je možda najzanimljivije pitanje. Rasprava koja se vodi o ekvivalentnosti, kada je riječ o Emiru, ne proizlazi iz različitih ambicija. Mi idemo za istim ciljem i putokaz G20 je u tom smislu bio vrlo jasan i mislim da su obje države to provele u dijelo na pošten i e, pošten način. Međutim, s obzirom da nismo o tome dovoljno raspravljali prije, e, rukovodili smo se drugačijom logikom u čitavom procesu. Dakle, tamo postoje dva tijela, dva tijela koje imaju mogućnost diskrecijskog e, donošenja odluka. Kao što znate ovdje je to teško što se tiče diskrecijske odluke kod e, tako da mi imamo stupanj specifičnosti koji je možda previsok u primarnom i sekundarnom zakonodavstvu, no to je vrlo teško izbjeći s obzirom na različitosti. I da odgovorim na pitanje o tome da li se razgovara o R4. Dakle, mislim da smo, da nam je bilo u interesu da se međusobno bolje razumijemo kako bismo mogli pravodobno informirati Europski parlament jer smo sada u fazi kada imamo već tekstove u parlamentu i mislim da je dobro znati da e, mi, što, što je naše usmjerenje bliže, to će biti teže kasnije da imamo mehanizme ekvivalentnosti. Mislim da je to posebno relevantno za sanaciju nebankovnih financijskih institucija, posebno središnjih drugih ugovornih strana, koje su globalne prirode. Dakle, moglo bi biti problema sa CCP-om sistemske prirode i vrlo je vjerojatno da bi evropske i američke vlasti e, mogle raditi na rješavanju tih problema. Prema tome postoji razlog da način postupanja i instrumenti koje usvajamo budu kompatibilni koliko je to moguće. Ja sam sugerirao američkim kolegama iz Amerike da prije izrade nacrta zakonskih propisa vidimo da li razmišljamo na sličan način, da li smo jednako dijagnosticirali situaciju kako bismo dobili tekstove koji već u fazi koncipiranja odgovaraju istim zahtjevima e, u smislu logike i u smislu pristupa. Kada je riječ o indeksima, mm, ja gledam na to kao i vi. Oni smatraju da je samoregulacija nešto što dobro funkcionira, mi se s time ne slažemo, smatramo da su nedavni događaji pokazali da taj sustav ne funkcionira tako dobro i da je potreban regulatorni okvir i intervencija javnih vlasti. Međutim, naši sugovornici u SAD-u nisu jasno utvrdili stav o tome, nisu rekli da neće u tom kontekstu donositi nove propise. A mi smo naznačili da ukoliko u SAD-u ne bude zakonodavnog okvira, onda ne postoji niti osnova za postupak e, uspostave ekvivalentnosti. A tu se onda postavlja pitanje da li su potrebne druga najbolja rješenja, jer bi to moglo biti u interesu evropske industrije naime da se može e, osloniti na takve indekse. Naravno nije svrha ovog e, sastanka, tog sastanka bila da ulazimo u detalje što se tiče Emira. Ja sam raspravljao detaljno o tome sa Komisijom za trgovanje robnim terminskim ugovorima, CFTC-om. Vidim da je doktor Lengen mora napustiti dvoranu i čini mi se da sam odgovorio na njegovo pitanje u uvodnoj izjavi, no da skratim. Za vrijeme razgovora u SAD-u CFTC se pokazao vrlo zahtjevnim u prošlosti, međutim od rujna ove godine, odnosno prošle godine 2014. Gospodin Massard je dao novi poticaj s američke strane i postoji jasna volja da se dođe do rješenja koje bi odgovaralo objema stranama. Mislim da smo mnogo toga postigli u smislu postizanja i e, pomirivanja nekih razloga, razlika u postupku registracije. Mislim da još e, nam ostaje samo posljednji kilometar. Možda je to i najsloženiji dio, najsloženija faza i sada radimo na tome i nadamo se da ćemo u sljedećih nekoliko mjeseci to i postići i da ćemo e, dobiti osnovne elemente za odluku prije isteka roka 15. svibnja. Sada ću nešto reći, e, odnosno odgovorit ću na pitanje kolegice Ferere, a to se nadovezuje i na vaše pitanje, gospodine predsjedavajući, vezano uz pregovore o TTIP-u. FMRD je dobra stvar za uzajamno razumijevanje, rješavanje zajedničkih problema i tako dalje. Međutim, to nije forum za pregovore na kojemu se mogu riješiti sporovi. Nije niti zamišljeno na taj način. Naravno, nakon što pojedina strana iskaže zabrinutost, mi o tome možemo razgovarati sa našim američkim sugovornicima. Međutim, to nije osnovna namjena Dakle, taj dijalog je zapravo jedan e, diplomatski instrument koji omogućuje da e, vodimo češće razgovore, da postignemo neke rezultate koji nisu zanemarivi, međutim taj instrument ne može osigurati regulatornu konvergenciju između Europske unije i SAD-a. U tom smislu ovaj dijalog je drugačiji od onoga što je bilo zamišljeno u okviru pregovora o TTIP-u. Da li se to može kvalificirati kao drugo najbolje rješenje, nisam siguran, mislim da je ovo druge prirode, mislim da je korisno, ali nije ista stvar. Što se tiče regulatorne konvergencije, to nije obvezujuće ni za koga. Dakle, da, postoje neki, neka mjerila, postoje stališta oko kojih se slažemo ili ne slažemo i to je to i to je kraj rasprave. To se opet nadovezuje na pitanje kolegice Ferere. Mislim da je stalište komisije vrlo jasno. Ja ću e, biti oprezan kada dajem odgovor jer mi nismo glavno tijelo koje je nadležno u pregovorima o TTIP-u, tako da sve što se postigne u području financijskih usluga mora se uklopiti u e, globalni okvir pregovora. Globalni pregovarački okvir. Do sada je stalište komisije bilo da ona smatra da je poželjno otvoriti raspravu o poglavlje o financijskim uslugama u okviru TTIP-a i smatramo da bi ta rasprava trebala obuhvatiti i regulatornu konvergenciju i pristup tržištu, drugim riječima, za razliku od kolega iz SAD-a, ne mislimo da treba razgovarati o pristupu tržištu ako se ne uđe u raspravu o regulatornoj konvergenciji. I to iz nekoliko razloga, a jedan od razloga je proizlazi iz e, zakonskih propisa koje svoji ovaj parlament. Dakle, to e, načelo ekvivalentnosti je središnje u velikom broju tekstova, a to znači da, to ne znači da Naime, tu postoji jasna veza u primarnom zakonodavstvu između pitanja regulatorne konvergencije i pristupa tržištu. Mi ne možemo dati ekvivalentnost nekoj trećoj strani ako se ne ispuni osnovni preduvjet koji e, je bitan u našim zakonskim propisima. Naravno, ta ekvivalencija se temelji ovisi o rezultatima. Mi ne očekujemo od ostatka svijeta da usvoji iste propise kao i mi. Međutim, postavlja se pitanje konvergencije normi e, kao preduvjet za dobivanje pristupa tržištu kada je riječ o financijskim akterima koji nisu iz Europske unije. Evo toliko o TTIP-u. Nemam informacije o strategiji kolegija povjerenika vezano uz to kako će se usmjeriti pregovori no stalište, službeno stalište komisije do sada je ovo koje sam vam objasnio. I sada ću završiti, odgovorit ću na drugi dio pitanja kolegice Ferreira. Dakle, koliko su ovi bilateralni pregovori praktične prirode i kakva je interakcija sa TTIP-om? Pa zapravo nema interakcije sa TTIP-om, budući da se bilateralni pregovori odvijaju kao i što je to oduvijek bio slučaj. Kada se pojavi neki problem vezan uz regulatornu konvergenciju, nastojimo to riješiti zajedno sa kolegama iz SAD-a u interesu svih eh, tržišnih subjekata. A to znači da postoje učinkovita pravila koja tržišni subjekti moraju ispuniti, ali nema potrebe da se ta pravila preklapaju i nastojimo promicati koliko god je to moguće transatlantsko tržište za e, te usluge gdje se možemo oslanjati na, e, na zajednički nadzor. E, dakle, kada se pojave neki problemi, kao što slučaj s derivatima ili potencijalno s indeksima, onda se, onda se kreće u neformalne razgovore kako bismo pokušali riješiti problem i to je upravo e, bio postupak koji smo imali kod derivata. Ne znam da li postoji neka veza s TTIP-om, mi to nismo uspostavili niti su oni. Ovi su pregovori postali prije TTIP-a, čak i ako TTIP propadne, ovo će se nastaviti odvijati. Mi smo imali problem kod interakcije e, nekih normi, to moramo nastati riješiti. Možete ustvrditi da što bolje proces funkcionira, to Amerikanci mogu više tvrditi da nisu potrebna pravila u TTIP-u. Međutim, mi i dalje radimo na tome da koliko god možemo radimo na tome i da postignemo da E, tržišta rade u jednom sigurnom okruženju, a bez pretjeranog opterećenja. Hvala. Sada možemo zaključiti 16. točku dnevnog reda. Pod točkom 17 imamo razno. Pretpostavljam da nema nikakvih javljanja za riječ, pa prelazim na točku broj 18, sljedeći sastanci. Sljedeći sastanak održat će se 23. veljače od 15 do 18.30 i sljedećeg dana od 24. veljače od 9 ujutro do 12.30 i od 15 do 18.30. Hvala svima.